Imamo dugačak popis za glasanje, četvrtak je, svi žele otići kući i stoga vas pozivam da što manje se javljate vezano uz, post, e, poslovnik, e, da imamo što manje rasprava kako bismo mogli završiti ranije. Please, let's start,